So dear colleagues, I guess we can start. Is the... Uh, Poštovani kolege, mislim da možemo započeti. Molim taj nešto da potvrdi, možemo li početi. And you can comment at every moment that you want it. Okay? Thank you. Okay, great. Thank you so much. Thank you for your help. Um, dear colleague... Poštovani kolege, ja nisam predsjednik kao što vidite. Iz tehničkih razloga predsjednik, nažalost, nije u mogućnosti voditi ovaj sastanak, tako da ću ga ja zamijeniti danas u ime predsjedništva odbora. Pozdravljam sve i molim vas da me ispričate zbog možda nekih propusta jer ovo bilo u posljednjem trenutku, ali ipak vas molim za razumijevanje i pozdravljam sve koji su prisutni u dvorani i koji su povezani putem interneta. Imamo tumačenje za sljedeći jezik, engleski, francuski, njemački, španjolski, italijanski, poljski, bugarski i hrvatski. Dakle, molim vas da uključite i video kameru ako ste povezani putem interneta da se vaš govor može prevesti. I naravno podsjećam da pritisnete na gumb speak kada počnete govoriti. Imamo jednu izmjenu u posljednji trenutak za dnevni red, dakle molba je da se točka broj 4 obradi nakon točke broj 2. Ne znam, tako piše u bilješkama, mislim da je zapravo obrnuto. Dakle, točka 4 prije točke 2. Imali kakvih prigovora na to? Čini se da nema nikakvih prigovora ni od koga, ni u prostoriji, ni onih koji su povezani putem interneta na daljinu. Dakle, možemo iz, izmijenjeni dnevni red ovako usvojiti i sada prelazimo na glavne točke dnevnog reda. Imamo točke 2a i 2b i to su priopćenja predsjedatelja o odlukama koordinatora sa sastanka 12. studenog 12. E, listopada 2020. godine, dakle u ime predsjednika, vas moram izvijestiti da su postavljeni sljedeći izvjestitelji Stefan Sežovne za zahtjev za ukidanjem imuniteta Livije Đaloke iz Mađarske, iz Pučana, Žilje Breton za zahtjev za ukidanje imuniteta Vladimira Šimoševića iz Poljske, iz SED-a, Marie Tusson za zahtjev za obranu imuniteta gospodina Karla Pižemona iz Španjolske, Žile Breton za mišljenje o prijedlogu kojim se izmjenjuje direktiva 2004. iz, e, kroz 37 kroz EC o zaštiti radnika od rizika povezanih sa izlaganjem karcinogenim ili mutagenim tvarima na radnom mjestu. I želim iskoristiti ovu priliku da dodam da 19. Eh, listopada 2020. godine Aksel Bosko i izrađuje mišljenje sa isključivom nadležnošću sukladno članku 57. o izvješću ITRE-a o Europskoj strategiji za podatke i Marijan Weissman za mišljenje sa isključivom nadležnošću sukladno članku 57. za izvješće oblikovanje digitalne budućnosti Europe, uklanjanje prepreka funkcioniranju digitalnog jedinstvenog tržišta i poboljšanju korištenja umjetne inteligencije za potrošače. Evo, mogu izvijestiti da su koordinatori na sastanku 12. listopada nadalje odlučili sljedeće. Zatražiti dopuštenje za izradu izvješća na vlastitu inicijativu o prikladnosti europskog zakonodavstva i e, subsidijarnosti te razmjernosti, dakle bolje zakonodavstvo za razdoblje 2017. 2018. i 2019. Zatim pozvati predstavnike Europskog instituta za pravo kako bi predstavili projekt o poslovanju i ljudskim pravima i pozvati komisiju da predstavi izvješće komisije o primjeni uredbe 1049 iz 2001. godine koja se tiče javnog e, pristupa dokumentima Europskog parlamenta, vijeća i komisije na jednom budućem sastanku Jurija. Također, odlučili su pozvati komisiju da predstavi i nadolazeću komunikaciju o boljem zakonodavstvu na jednom sljedećem eh, sastanku odbora Juri i također da zovu predsjednika Europskog ureda za patente na jedan nadolazeći sastanak Juri. Evo, to su sva priopćenja koja sam imao i sada možemo nastaviti sa točkom četvrtom dnevnog reda, a riječ je o praćenju primjene europskog prava za 2017., 2018. i 2019. Zamolio bih izvjestiteljicu gospođu Pinjatoli da otvori raspravu. Gospođo Pinjatoli, nadam se da ste ovdje ili u prostoriji ili na internetu i predajem vam riječ. Hvala lijepa. Hvala gospodine predsjedatelju. Želim zahvaliti svim zastupnicima koji su članovi odbora, naročito izvjestiteljima u Sjeni koji su svojim iskustvom e, i e, svojim e, doprinosima obogatili ovu raspravu. Iz godine u godinu pratimo kako pojedine zemlje članice provode zakone Europske unije i to je važna ovlast Europskog parlamenta i e, to je posebno važno za ovaj odbor budući da je slogan Europske unije jedinstvo različitosti treba istaknuti da u jedinstvenoj Europi se započelo prvo sa trgovinskim sporazumima e, i onda se došlo do zajedništva u pravima i vrijednostima koje treba osigurati svim europskim građanima bez obzira na državu članicu čije su državljani. Treba zato pratiti vladavinu prava jer treba utvrditi je li u skladu sa vrijednostima koje daju život naše institucije. Primjena europskog prava također e, odražava naš napredak kao Unije. To je form napredak s nama, ali ne smijemo nazadovati. Zato treba osigurati da se europsko pravo potpuno pravovremeno i učinkovito primjenjuje u svim zemljama članicama. Znamo da to nije uvijek jednostavno, nije jednostavno zemljama članicama primijeniti to zakonodavstvo i to se ponekad ne čini ne zbog nedostatka volje, nego zbog objektivnih poteškoća koje proizlaze iz toga da zakonodavstvo nije uvijek dobro napisano kao što je i u prethodnoj raspravi naveo jedan kolega kako bismo se pobrinuti da e, zemlje članice odgovarajuće preuzmu europsko pravo, trebamo to stalno nadzirati. Zato godišnja izvješća komisije su izuzetno važna, kao što je važno i ovo izvješće, kojemu nije cilj samo sagledati prošlost, nego i shvatiti ono što nije uspjelo kako bi zacrtao put za budućnost. Dakle, iako u različitosti mi znamo da ta različitost ne može ticati ljudskih prava, građanskih sloboda, neovisnosti i nepristranosti pravosuđa, slobode i pluralizma medija. Dakle, moramo se stalno boriti protiv korupcije i kriminalnih organizacija koje se opasno ubacuju u e, legalnu ekonomiju i to zahtijeva i e, odgovarajuće zakonodavstvo od komisije. Europski građani trebaju više Europe. Primjerice, ja iznosim stajalište Italijana koji smatraju da su europske institucije daleke i da od njih samo dolazi novac. Ali to ne mora nužno biti tako i neće biti tako ako budemo imali čvrsta i ravnomjerna pravila kako bi svi europski državljani imali osjećaj da postoji više Europe. U svojem izvješću, kao što sam i rekla posljednji put, zbog prostornog ograničenja morala sam se dotaknuti nekih ključnih točaka, ali sigurna sam da ćemo putem amandmana koje ću ja sama uložiti i koje ćete vi uložiti moći proširiti ovaj tekst, nadopuniti ga i učiniti ga prihvatljivijim svima. Evo, među točkama kao što sam spomenula nalazi se borba protiv kriminaliteta, pranja novca, protiv poreznih oaza i pitanje također policijske i pravosudne suradnje, pitanje imigranata i prava na azil, pluralizam eh, te neovisnost medija jer je to nešto do čega mi je posebno stalo kao novinarki, zatim zaštita okoliša i to je jedno od pitanja koje se vrlo često podcjenjuje u europskom zakonodavstvu, te eh, pitanje unutarnjeg prostora i granica. Odbor eh, peti je usvojio izvješće o nadzoru primjena prava u Europskoj uniji, a sada očekujemo mišljenje e, odbora AFET, e, AFKO koji će se uskoro sastati i posjećam da je jero za podnošenje amandmana četvrti studenoga. Hvala. Hvala gospođo Pinjedoli i sada možemo nastaviti sa izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Adam, gospođa Adamović je prva na popisu i molim izvjestitelje da ne budu dulji od minuti i pol, inače nećemo završiti na vrijeme. Izvolite, gospođa Adamović. Uh, ok, halo, szanowni państwo, e, panie przewodniczący, e, zanim... Poštovani kolego, gospodine predsjedatelju, prije nego što prijeđem na svoje komentare o izvješću, samo bih eh, htjela izraziti svoju solidarnost sa svim ženama koje se bore za svoja prava u Poljskoj i za vladavinu prava, što je predmet današnje rasprave. Dopustite sada da se osvrnem na samo izvješće. Želim zahvaliti izvjestiteljici na tako kvalitetnom tekstu kojim ćemo istaknuti važnost vladavine prava. Ovaj dokument obuhvaćan iz područja gdje je došlo do ozbiljnog nazadovanja kada je riječ o vladavini prava u nekim zemljama članicama. Izvješće komisije od prije nekoliko tjedana upravo o vladavini prava pokazuje upravo to. Važno je istaknuti da vladavina prava također uključuje načela legalnosti, odnosno demokratski i zakonodavni proces, te zabranu e, arbitrarnih poteza izvršne vlasti, te to znači također obranu i neovisnosti sudova i upravo se za to borimo u ovom trenutku. Dakle, zalažemo se za trodiobu vlasti. Ako ne prihvaćamo i ne pridržavamo se vladavine prava u zemljama članicama, onda ni poduzećima, ni građanima, ni bilo kojim drugom dioniku ne možemo osigurati njihova prava i privilegije. A ta prava i privilegije proizlaze upravo iz činjenice da su članice Europske unije. Primjena i provedba europskog prava zahtjeva neovisno sudstvo u svim zemljama članicama. Nacionalni sudovi primjenjuju europsko pravo i samim time su i europski sudovi. Oni sa svoje strane omogućuju funkcioniranje Europske unije. Upućivanja na Europski sud su upravo jedan sastavni dio toga. Predsjedatelj je prekinuo govornicu. Došlo je do nekih smetnji. E, prekinuta sam Molim vas e, da završite jer inače nećemo moći završiti mi na vrijeme. Evo, ako možete, molim vas samo dovršiti posljednju rečenicu. Evo, samo još pola rečenice. Dijalog je svakako ključan. Dijalog između Europskog suda i nacionalnih sudova. Nacionalni sudovi nemaju prvenstvo nad Europskim sudom jer inače europsko zakonodavstvo ne bi imalo učinka u svim zemljama članicama. Hvala. Hvala i ispričavam se što sam vas morao ovako prekinuti, ali na drugi način nije moguće kada smo na internetu. Hvala. Sada riječ ima Katerina Hinići. Izvolite, kolegice. Presidente. E grazie, Presidente. Hvala gospodine predsjedatelju. Želim eh, zahvaliti gospođi Pinjedoli na izvrsno određenom eh, poslu u izradi ovoga izvješća. Mislim da je ovo važno izvješće jer nam ono daje priliku kako bismo podvukli crtu ispod stvarne učinkovitosti europskog prava naš klub e, svakako može podržati ovo izvješće iako se ono usredotočuje upravo na područja iz nadležnosti odbora LIBE. Imamo razne poteškoće kada je riječ o primjeni prava iz područja suzbijanja organiziranog kriminaliteta, iz područja pravosudne i policijske suradnje, iz područja protiv pranja novca i izbjegavanja i utaje poreza. Gospođa Pinjedoli je spomenula također e, i provedbu prava i zaštite okoliša, vladavine prava, propise o Schengenu i nepoštivanje migracijske politike i e, pluralizam medija. To su sve pitanja s kojima se možemo složiti, a osim toga i time se i osobno obavim u odboru Libe i na čemu već radim e, odavno i kao sutkinja što sam bila. To su sve teme kojima se bavi i naš klub, no e, želim izvojiti još neka druga područja. Mm, ako ostajemo u području pravosuđa i unutarnjih poslova, treba obratiti pažnju na direktivu iz 2012. o žrtvama kaznenih dijela koja se još uvijek ne primjenjuje u nizu zemalja članica kao i direktivu o postupovnim jamstvima za maloljetnike koji su u istraživanju u okviru kaznenih postupaka. Zatim imamo i druge poteškoće u vezi sa europskim socijalnim stupom, zdravstvom, sigurnošću na e, radnom mjestu ili imamo također i e, regulativu koja se tiče izbjegavanja bilo kakve diskriminacije nad ranjivim skupinama ili pristupa uslugama i e, dobrima za osobe sa invaliditetom. I opet predsjedatelj prekida govornicu. Molim vas kolegice, zaključite.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 Čini se da smo izgubili vezu s kolegicom, ispričavam se zbog toga, ali vrijeme je onako bilo isteklo. Prelazimo sada na sljedećeg kolegu, a to je Pascal Durand. Izvolite, minuta i pol, izvolite. Monsieur Durand, est-ce que vous pouvez appuyer le bouton Gospodine Durand, molim vas da pritisnete gumb za govor. Hvala, nadam se da me nećete morati prekinuti. Ja ću samo ukratko reći da se u potpunosti slažem sa ovime što je rekla izvjestiteljica, tako da mislim da nema smisla ulaziti u detalje. Znamo da ima više od 1500 direktiva koje države članice nisu prenijele u svoje zakonodavstvo. Znamo da je u prosjeku potrebno više od tri godine da bi se pokrenuo postupak eh, pred sudom Europske unije, tako da se ja u potpunosti slažem s njezinim pristupom. Ona se također ovdje usredotočila na pitanja zaštite okoliša, organiziranog kriminaliteta i poreznih prijevara. Dakle, želim joj samo zahvaliti i reći da će imati podršku kluba zastupnika Renew za ovo izvješće. Hvala. Hvala lijepo. Hvala na ovom e, kratkom obraćanju. Heidi Hautela sljedeća ima riječ. Izvolite. Lijepi pozdrav. Ja želim zahvaliti gospođi Pnjedoli na njenom trudu. Mislim da je ovo dobro polaziš na točka, mi ćemo to dopuniti nekim amandmanima. Ovaj odbor već e, je dugo vremena nadležan za odgovor Europskog parlamenta na izvješće Europske komisije o praćenju provedbe prava Europske unije. Također mi se čini da je ovaj novi format e, izvješća Europske komisije dobrodošao. To su brojna područja zaštita okoliša, zaštita potrošača, sigurnost i tako dalje. Mislim da je ovo izvješće vrlo pravodobno i sadrži mnogo o europskom mehanizmu za vladavinu prava i konstatira se da nedovoljno dobro funkcionira. Ovdje mogu također reći da organizirani kriminalitet, porezna evazija, i problemi sa e, premještajem e, tražitelja azila jesu teme koje zaslužuju našu pozornost. Nadalje, htjela bih e, predložiti neke amandmane vezano s to na koji način se može više toga detaljnije razraditi u području zaštite okoliša i sl. Ono što nas zanima je primjena prava Europske unije do 2019. godine, dakle prije nego što je izbila pandemija. I mislim da bismo svi trebali raditi zajedno da bismo mogli dati pravi smjer Europskoj uniji u ovim turbulentnim vremenima. Hvala. Hvala vam. Gospodin Bohate sljedeći, izvjestitelj u Sjeni. Ako nas čujete, izvolite, imate minutu i 30. Hvala. I zahvaljujem izvjestiteljici na uloženom trudu. Što se tiče moga kluba, ovdje bih želio iznijeti nekoliko komentara. Biću kratak. Naravno da ćemo predložiti nekoliko amandmana u svrhu poboljšanja izvješća. Što se tiče država članica koje nisu ispunile e, svoje, svoju zadaću, mislim da tu trebamo spomenuti sve, ne samo neke. Zatim, e, pilot evaluacije Europske unije. 90% slučajeva komisije protiv država članica završe dogovorom. Dakle, završe dogovorno. Ono što mi trebamo postići u Europskom parlamentu jest da se usmjerimo na postizanje cilja umjesto da se da stvari završe na sudu. Ako želimo pomoći državama članicama da prevladaju poteškoće, moramo iznaći dobra rješenja. Trebamo analizirati što se događa kada države članice ne prenesu direktive u svoje zakonodavstvo. Obično je problem s direktivama. Ili su rokovi prekratki, ili nisu tekstovi dobro formulirani, a ponekad e, direktive ne reflektiraju stvarnu situaciju u državama članicama, tako da one ne osjećaju potrebu da ih e, prenesu u vlastito zakonodavstvo. Zašto se uvijek bavimo pravnim sredstvima? Primjerice, kada je riječ o okolišnom zakonodavstvu. Ako želimo da se ispunjavaju odredbe direktive, onda treba poštivati sve direktive, ne samo neke. Ne možemo stavljati naglasak samo na zaštitu okoliša. Mislim da se ovdje u ovo izvješće pomalo uvodi ideologija. Hvala kolege. Posljedna intervencija prije nego što saslušamo izvu komisije je gospodina Feratića. Izvolite, imate riječ. Predsjedniče, poštovani kolege, uvažena izvjestiteljice, zahvaljujem vam na jednom stvarno uistinu preciznom izvješću, kvalitetnom izvješću koje ne podilazi mainstreamu nego obuhvaća sve ono što izvješće mora obuhvaćati. Ja bi se ovom prilikom koncentrirao baš na ono što ste istaknuli, a to je sloboda medija. Vladavina prava i sloboda medija. Bez slobode medija nema niti demokracije, niti vladavine prava. Nažalost, u Republici Hrvatskoj medijima se isplaćuje kroz državne tvrtke i ministarstva gotovo milijarda eura hrvatski cjelokupni proračun zajedno sa mirovinskim fondom iznosi 16 milijardi shvaćate li o kolikom novcu se ovdje radi ti mediji nakon toga naravno da služe isključivo interesu izvršne vlasti i što omogućava da hrvatskoj danas na izbore izlazi 40 i nešto posto građana i da imamo vlast koju je izabralo 17% građana. Bez slobode medija nema demokracije i vladavine prava. Hvala. Hvala hvala što ste se držali vremena. U ime komisije, gospodin Slojčez, izvolite, imate riječ. Lijep pozdrav svima, nadam se da me možete čuti. Hvala na nacrtu izvješća koji pozdravljamo. Smatramo važnim i drago nam je što se povezuje sa našim prioritetima komisije. Primjena europskog prava je da kako prioritet nama i parlamentu poslovna zajednica uživa sve prednosti ukoliko naše politike se primjenjuju i ne ostaju mrtvo slovo na papiru. Naglasio bih da kao mjeru, posljednju mjeru primjenjujemo procese protiv kršenja prava Europske unije i pokušavamo doći radije do primjene prava, a ne pokretanja procesa. Također, da čuli smo već Nažalost, kvaliteta audio veze nije dovoljno dobra za prijevod. Pokušat ćemo napraviti što možemo. Provođenje i dalje ostaje najvažnijom stvari i naravno svim područjima naših politika prioritet se daje onim područjima koji imaju najveći utjecaj na svakodnevne živote građana i poslovne zajednice. Dakle, spomenute su i transport, mobilnost, unutarnje tržište, zagađenje zraka, tretman urbanih otpadnih voda i tako dalje. Postoje neka pitanja u nacrtu izvješća, primjerice mi smo poduzeli aktivnosti protiv zemalja koje nisu ispunile sve svoje obveze, osobito direktivi za borbu protiv pranja novca. Što se tiče toga i pravila koja postoje za borbu protiv financiranja terorizma, to je i dalje prioritet i komisija je osvojila akcijski plan za sveobuhvatnu politiku sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma. Vladavina prava, naravno, svjesni ste da postupci protiv kršenja prava država u državama članicama su pokrenuti u ovoj godini kao i u proteklim godinama. Imali smo čak i te brojke u izvješću o vladavini prava koje je komisije, komisija ove godine izdala. Imali smo i istaknuto u nacrtu program zlatnih putovnica, oko kojeg je također komisija pokrenula postupak porede prava protiv određenih država članica. Mm, dakle, mora se pokazati postoji li veza između ulagača pojedinih zemalja, jer suprotno se narušava sama narav prava na državljanstvo. Hvala. Hvala lijepo, hvala na razjašnjenjima. Zamolio bih izvjestiteljicu ukoliko ona želi nešto dodati, možda reagirati na neke od izjava, ne morate, ali svakako imate tu mogućnost ako želite. Samo želim zahvaliti kolegama i iščekujem njihove amandmane i nadam se da će tekst naići na odaziv što više zastupnika. Hvala. Thank you so much. Good luck with Hvala vam lijepo. Sretno sa amandmanima. Rok za podnošenje amandmana je 4.11. Zahvaljujem svima. Prijeđemo na sljedeću točku dnevnog reda, točku 3, razmatranje amandmana o izvješću o umjetnoj inteligenciji i pitanja interpretacije provođenja međunarodnog prava. Do sada dakle imamo slučajeve koji se tiču javnog korištenja, vojnog korištenja državnih pitanja van kaznenopravnih postupaka, prilično je veliko obuhvat. Gospodin Lebreton je izvjestitelj ovdje, imamo velik broj amandmana koje moramo razmotriti. Riječ bih dao izvjestitelju, gospodinu Lebretonu. Možda i vi možete pokušati biti kratki, da kako nam morate se držati na tih minutu i pol dvije, ali cijenili bismo ako biste mogli biti kratki. Izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepo što ste mi dali više od minutu i 30. Pokušat ću govoriti koncizno. Imali smo 135 amandmana i mišljenja četiri odbora na ovaj nacrt izvješća, tako da je to dovelo do prijedloga od 20 kompromisnih amandmana. Nažalost, ne mogu o svima nešto reći s obzirom da nema dovoljno vremena, ali želim samo reći da je u trećem kompromisnom amandmanu jasnije naglašena potreba za tim da umjetna inteligencija poštuje ljudsko dostojanstvo i ljudska prava, zatim četvrti amandman gdje se naglašava posebna odgovornost Europske unije i njezinih država članica kako umjetna inteligencija e, bi bila korištena za opće dobro. Zatim sedmi amandman gdje se govori o zajedničkim definicijama Europske unije o sustavu umjetne inteligencije i o konceptu autonomije. Osmi amandman precizira što znači ljudski nadzor nad umjetnom inteligencijom? To je bilo malo manje jasno u nacrtu izvješća, sada je preciznije i spominju se kibernapadi kao moguća opasnost jer je nekolicina kolega to zatražila kroz svoje amandmane. Zatim deveti kompromisni amandman. Tu se naglašava važnost primjene u Europskoj uniji e, jednog međunarodnog pravnog okvira. Da kako cilj bi bio da se obveže e, da se korištenje umjetne inteligencije u vojne svrhe rukovodi Ženevskom konvencijom. Dakle, nekoliko kolega je također e, spomenulo i tu klauzulu Martin. Zatim, deseti amandman gdje se govori o ljudskoj odgovornosti za takozvane autonomne odluke. To nije potpuno novo, ali je jasnije od inicijalne formulacije. Zatim, kompromisni amandmani 12 i 13 gdje se govori o sustavu autonomnog smrtonosnog oružja gdje smo dodatno produbili ideju e, potrebe za ljudskim nadzorom. Taj ljudski nadzor mora biti striktan i ne dvoznačan. Sustavi bez ikakvog ljudskog nadzora trebaju biti zabranjeni, to se precizira. Zatim 14. amandman gdje se govori o tome da države članice moraju udvostručiti napore kako bi bile neovisne u odnosu na strane podatke. To je nešto što je novo u odnosu na izvorni tekst. Zatim imamo 15. amandman gdje se govori o zaštiti od svih odluka koje donose javne vlasti na temelju rezultata sustava umjetne inteligencije. Dakle, opseg ovog amandmana je iznimno širok i zapravo se odnosi e, na to da žrtve takve odluke imaju pravo na informiranje i na osporavanje. Zatim 16. amandman posvećen je pravdi i tu se jasnije naglašava da umjetna inteligencija ne može zamijeniti ljudsko biće e, kod e, izricanja presuda. Mislim da je tu jasno to rečeno. 18. amandman govori se o novim jamstvima u području prometa i predlaže novi, novo poglavlje na temu e, prometa u ovo izvješće što nije bilo predviđeno inicijalno kako bismo uzeli u obzir nekolicinu amandmana i posebno prijedloge koje je iznio odbor za promet. Zatim 20. amandman gdje se preformulira posljednji paragraf i tu je jedna vrlo jasna formula. Ni u kojem slučaju umjetna inteligencija, robotika i slične tehnologije ne smiju ugrožavati temeljna prava, vladavinu prava i demokraciju. Ono što nas sada očekuje jest da pokušamo održati sastanak izvjestitelja u sjeni. Ja bih to volio ja sam pokušao organizirati jedan takav sastanak ovaj tjedan, no to nažalost nije bilo moguće. Postoji doista velika potražnja, tako da se nažalost e, je sustav zagušen. Ja sam ponovno uložio zahtjev za sljedeći tjedan. Znam da je to inače tjedan kada nema sastanaka, ali s obzirom na ove okolnosti čini mi se da bi to e, bilo jedno moguće rješenje, tako da bi se to moglo držati u srijedu 4. E, studenog. Još nisam dobio potvrdu. Ako se ponovno pokaže da nije moguće održati sastanak sa prevoditeljima i na daljinu, onda imamo druge mogućnosti koje su manje kvalitetne, kao što bi bilo da se odgodi taj sastanak sa izvjestiteljima u sjeni, možda za tjedan dana, no to bi onda značilo da se E, pomakne i rok za e, završno glasovanje. Druga mogućnost bila bi da e, to da pribjegnemo pisanom, pisanoj proceduri, ali to ne bi bila moja najdraža opcija. Evo, to su neke poteškoće pred, kojim, pred kojima se nalazimo. Nadam se da ćemo ih brzo riješiti i zahvaljujem svima koji su već predložili svoje amandmane i radujem se daljnjoj suradnji sa izvjestiteljima u Sijeni. Hvala. Hvala lijepo i hvala našem IT timu i tajništvu koje nam je davao, dao timer pa svi mogu lijepo vidjeti da imaju minutu i pol na raspolaganju za govorenje. U ime izvjestitelja u Sijeni započet ćemo sa gospodinom. Samo sekundu da vidim. Ne bih želio pogrešno ime najaviti. Emil Radov, izvolite, imate riječ. Zahvaljujem gospodinu predsjedatelju. Kolege, zahvalio bi gospodinu Lebretonu na njegovom radu kao izvjestitelju. Naravno, razvoj umjetne inteligencije je nešto što je izuzetno važno za budućnost, za budući ekonomski razvoj. Europa ima potencijal da postane svjetskim vođom u digitalnom tehnologiji, zbog čega EPP podržava zajednički europski pravni okvir koji bi obuhvatio sve aspekte umjetne inteligencije, uključujući i vojnu upotrebu. Podržavam i amandmane koji stiču aktivnu ulogu Europske unije u postavljanju međunarodnog pravnog okvira. Također važno je omogućiti interoperabilnost sa našim saveznicima u NATO. je Zajednički standardi su vrlo važni kako bismo imali, mogli provoditi koalicijske vježbe i operacije. I ja sam 28 amandmana podnio koje su moji kolege potpisali. Hvala vam dakle na tome. Mi podržavamo amandmane 29, 30, 31, 32 koji daju definiciju umjetne inteligencije. A što se tiče poluautonomnih i autonomnih oruženih sistema, vrlo je važno dobiti rješenje što se etičkih pitanja tiče. Slažem se sa izvjestiteljem i amandmanima koji žele zabraniti potpuno autonomne sisteme ubojitog oružja, a korištenje umjetne inteligencije u javnoj sferi, tu moramo zajamčiti i jednak tretman građanima i zaštitu osobnih podataka od daljnjeg širenja. Što se prava suđa tiđe, podržao bih amandmane koji se protive bilo kakvom korištenju, e, određivanju pravosudnih izreka bez korištenja ljudi. Dakle, nije moguće zamijeniti ljude kada se donose sudske odluke. Zahvalio bih ovdje i na kompromisnim amandmanima koji su odaslani i nadam se da ćemo imati plodnu raspravu. Hvala lijepo. Hvala vam. U ime SDA, gospodin Marko Samprani, izvolite imate riječ. Hvala, lijep pozdrav. Zahvalio bi predsjedatelju i izvjestitelju na odraženom poslu tijekom proteklih mjesec dana. SID na ovom izvješću e, radi svjesni smo da treba snažna podrška sviju klubova zastupnika za ovo izvješće jer obuhvaća važno područje rada za razvoj, ekonomska pitanja diljem Europske unije, a i civilna i vojna pitanja. 51 amandman smo ukupno ponudili koji zapravo su se pozabavili cijelokupnim sadržajem izvješća na međunarodnog zakonodavstva, obrane, odgovornosti svih dionika, javnih i privatnih u cijelom vrijednostnom lancu, E, za proizvode koje se smatra da se tiču umjetne inteligencije. I u našim amandmanima tražimo da se određi, odredi obuhvat zakonodavstva, zakona u ovom području i također tražimo mogućnosti suradnje između država članica i NATO-a u pitanjima obrane. E, razmotrili smo pitanja autonomnog oružja i kontrolom ljudi nad istima i pozbavili se sprečavanjem kriza u civilnim i obrambenim pitanjima i naravno etičkim pitanjima koja se tiču svega ovoga. Većina naših amandmana je bila preuzeta, no rekao bih da je izvjestitelj se najviše bavio s dvama područjima. Neki amandmani se tiču zajedničkog stajališta o autonomnim sistemima smrtonosnog oružja, što je parlament već u prethodnom sazivu obradio kao temu. A 2018. dakle imamo stajalište koje je parlament usvojio i tu govorimo o autonomnim oružanim sistemima gdje mora u svakom trenutku postojati krajnja kontrola ljudi. I također nastavit ćemo surađivati sa svima vama, završit ću sada kako bismo se pobrinuli da možete uključiti i naše stajalište, da se pobrinemo da dođemo do zajedničkog stajališta na kraju rada. Hvala. Hvala puno ime kluba zastupnika Renew, Karen Melchior, izvolite. Hvala. Biću kratka. Predlozi kluba Renew bave se definicijom umjetne inteligencije. U našem izvješću mislim da je važno da budemo dosljedni kada god se bavimo tom temom i da se inzistira na tome da vojna upotreba umjetne inteligencije mora imati smislenu kontrolu ljudi. A sistemi bez ljudske kontrole ili nadzora moraju biti zabranjeni bez iznimki i u to u svim okolnostima. Amandmani koje smo mi podnijeli također podsjećaju na to da razvoj ili proizvodnja smrtonosnih autonomnih oružja bez smislene ljudske kontrole ne bi trebali moći dobiti sredstva unutar Europskog fonda za obranu. Također smo predložili amandmane koji podsjećaju na ambicije Europske unije da bude globalni dionik u svom radu za mir i za globalno razoružanje i neširenje nuklearnog oružja. Tražimo i od Komisije vijeća i država članica da osobito paze tijekom ratifikacije međunarodnih sporazuma koji se tiču prekograničnih slučajeva kao primjerice međunarodne odmice djece da se pobrinu da sistemi umjetne inteligencije koji se koriste u tome uvijek budu pod učinkovitom, učinkovitim nadzorom ljudi i unutar procesa Europske unije i zemalja potpisnica ovih sporazuma. Hvala, minuta je pol, savršeno. Sljedeći riječ u ime zelenih, Sergej to sam ja. I ja ću biti kratak. Samo jedan opći komentar, dakle doista imamo niz amandmana, prijedloga, naši se amandmani uzimaju u obzir, ali u mnogim se i ne uzimaju u slučajevima naši amandmani u obzir. O tome moramo i govoriti jer mnogo točaka ne vidimo da su odražene u trenutnom izvješću. Kratko, za nas je važno da postoji regulatorni međunarodni okvir i da Europska unija bude vođa ne samo u sastavljanju svojeg vlastitih politika umjetne inteligencije unutar Europske unije, već da postane i predvodnik u međunarodnoj borbi za pojašnjenjem i regulativom koja se tiče umjetne inteligencije, uključujući jasno definiranu pravnu regulativu koja trenutno još ne postoji. Također, želimo odgovornost, transparentnost i kao kod svih drugih sistema mogućnost razjašnjavanja, no jasan je ovdje stav da autonomna smrtonosna oružja moraju kategorički biti zabranjena. Također smo vrlo jasni u našem odbijenju bilo kakvog masovnog nadzora ili priznavanja lica i o tome ćemo još morati raspravati. Zahvaljujemo izvestitelju na uloženom trudu kao izvestiteljima u sjeni na neprestanoj suradnji i s time ponovno preuzimam funkciju predsjedatelja. Dakle, sljedeći na popisu je Zastupnik Džembaski, Angel izvoli, minuta i pol. Nije nam na vezi. Angel Džambatski, are you connected? If yes, please Gospodin Džambatski, jeste li na vezi? Ako niste, molim vas da se spojite. A ako ne možete, onda idemo na sljedećeg govornika. Da, nije na vezi. Dobro, gospodin Batski se može pokušati spojiti u nekom trenutku prije kraja rasprave, pa ćemo mu dati riječ, a sada dajmo riječ Emanuelu Morelu, izvjestitelju u Sijeni Emanuel. Nadam se da ste tu. Nema ni njega. Okay. Well, then we go... Uh, u redu, onda nastavljamo dalje s listom. Gospodin Kolakušić, izvolite, imate minutu i 30, imate ponovno riječ. Poštovani kolege, umjetna inteligencija je sljedeći korak u razvoju čovječanstva. Nagledali smo se SF filmova i to nam se čini kao nešto nemoguće. Međutim, vidimo da se puno toga iz SF filmova dogodilo. Potpuna autonomnost softvera zajedno sa hardverom u vojnoj industriji može uistinu dovesti do kataklizma. Tako nešto ne smije biti dopustivo. Znači čak niti kroz mala vrata naši propisi to moraju zabraniti. Nadzor čovjeka nad umjetnom inteligencijom mora biti konstantan. Ukoliko propustimo to učiniti u nekom trenutku, posljedice mogu biti nesagledive, a s obzirom da smo mi ti koji donose propise, odgovornost je na nama Svako od nas ima osobnu odgovornost da ne dopusti potpunu autonomiju umjetne inteligencije. Hvala. Um, Hvala. Prije nego što damo riječ uh, predstavnicima komisije, Evo, sada imamo posljednji poziv za gospodina Džambalskog kao u zračnoj luci i za gospodina Morela. Ako ste tu, ako ste na vezi, daćemo vam riječ, ali evo, nemam baš puno nade. Kolege informatičari, ne, nisu spojeni. Dobro. U tom slučaju ću dati riječ predstavnici komisije gospođi Huber, Nadam se da je ona spojena, ako jest da ću je riječ, dakle gospođa Kainz Huber. Da, hvala vam gospodine predsjedavajući i uvaženi zastupnici. Nadam se da me dobro čujete i da me možete i vidjeti. Komisija pozdravlja rad parlamenta u području umjetne inteligencije, e, javnog zdravstva i pravosuđa. Htjela bih nešto reći o ovom dijelu koji se tiče obrane, o tim dijelovima izvješća. Dakle, kako ćemo se nositi sa aktivnostima koje se tiču umjetne inteligencije iz Europskog fonda za obranu, a o tome se govori u izvješću u točkama 14 i 15. Na samom početku želim podsjetiti da je Europski fond za obranu ima za cilj podržati aktivnosti istraživanja i razvoja kako bi se povećala konkurentnost e, vojne industrije i njezina sposobnost za inovacije, što da kako podrazumijeva veliku potporu svim e, aktivnostima koje se tiču novih tehnologija poput umjetne inteligencije. Posebno se ovdje u nacrtu uredbe o EDF-u govori da e, barem 4 do 8% ukupnog proračuna treba biti izdvojeno za e, takve tehnologije u obrani, a cilj je da se izbjegne da postanemo ovisni od rješenjima ili sustavima trećih zemalja, posebno kada je riječ o osjetljivoj tehnologiji. Ovaj fond također predviđa i nekoliko drugih aktivnosti, odnosno mogućnost financiranja tih aktivnosti, etička načela koja se tiču aktivnosti koje se financiraju iz EDF-a. Kao prvo, uredba o EDF-u predviđa da je opće načelo da se aktivnosti Europske unije u području obrane neće da neće obuhvaćati one tehnologije koje su zabranjene međunarodnim propisima, europskim propisima ili nacionalnim zakonima. Drugo, uredba EDF posebno onemogućuje financiranje bilo kakvih aktivnosti koje se tiču e, dakle nemogućnosti ljudskog nadzora nad tehnologijom. Treći element koji želim spomenuti jest da uredba predviđa e, sustav e, etičkog nadzora komisije zajedno sa neovisnim stručnjacima koji bi trebali e, provesti analizu svih projekata e, koji se, za koje se daju zahtjevi za financiranje. Svi oni koji su etički neprihvatljivi bit će odbačeni. Za vrijeme trijaloga i pregovora o uredbi EDF-a komisija se obvezala da će pripremiti smjernice za projekte koji se mogu financirati iz EDF-a, dakle riječ je o konzorcijima e, tvrtki koje e, traže sredstva i koje dakle predlažu svoje e, prijedloge projekata za istraživanje i razvoj i neovisni stručnjaci će pomoći komisiji u evaluaciji tih projekata. Kod izrade smjernica uzet ćemo u obzir načela iz izvješća u točkama 2 i 2.13. Zaključno, mi ćemo I'm sorry, this was my mistake. I, I, I pressed the speak button. Pričavam se, ja sam pritisnuo gumbi, ja sam pogriješio, ali Pretpostavljam da je predstavnica komisije već bila pri kraju. Nadam se da je završila. Ispričavam se još jedan put. Gospođo Kainz-Huber, ako želite možete pritisnuti gumb da uzmete riječ. Pa evo samo kratko, hvala vam, ja sam završila. E, taman sam e, završavala. Hvala vam onda. Dobro, onda je ovo bio dobro, dobar tajming. Ovdje je još e, jedan predstavnik komisije, odnosno predstavnica komisije, gospođa Irina. Molim vas samo da skratite kako bismo sve odradili na vrijeme. Uh, Ms. Orsic, you have to push the... molim vas da pritisnete gumb. Ok, sorry, sorry. Um, Ispričavam se. Dakle, kratko ću. Znate da je komisija u veljači donijela bijelu knjigu o umjetnoj inteligenciji koja isključuje mogućnost korištenja umjetne inteligencije u vojne svrhe, dakle iz područja primjena, ali se govori o nekim drugim sustavima i o biometriji Postoje neka načela koja smo danas spomenuli kao što su revizija, transparentnost, ljudski nadzor, objašnjivost, to su sve načela koja su važna u ovoj bijeloj knjizi i na temelju toga komisija radi i na nacrtu pravnog teksta. Vaše izvješće je u tom smislu vrlo važno i mi ćemo ga svakako dobro razmotriti. Hvala. Thank you very much also for your Hvala i vama na sažetosti i time bismo zaključili ovu raspravu o amandmanima za ovo izvješće i želim vas podsjetiti da će se usvajanje, da smo predviđeni usvajanje na odboru 16. studenog. Naravno, uzimajući u obzir ono što je rekao kolega Lebreton vezano uz e, eventualne poteškoće sas, održavanja sastanaka sljedeći tjedan. Zahvaljujem još jedan put izvjestitelju i radujemo se svim daljim sastancima sa izvjestiteljima o Sjeni. Sada možemo nastaviti sa sljedećim izvješćem a to je održivo upravljanje, korporativno upravljanje, kolega Duhon. Imamo također velik broj amandmana. Evo, Pascal Durand. Izvolite i molim vas isto tako što kraće. To bi nam doista bilo svima lakše. Hvala. Evo, hvala lijepo. Ja ću ipak e, govoriti nešto malo duže nego prethodni put kada sam uzeo riječ, e, kada sam se držao vremena od minutu i 30. Ovo je tema koja je da kako vrlo važna, kao i sve današnje teme. Mi putem ovoga izvješća želimo pripremiti dvije revizije tekstova dakle direktive o nefinancijskim izvješćima koje komisija treba predstaviti početkom 2021. i tekst o održivom upravljanju tvrtki što će doći nešto kasnije. to će ići paralelno sa ovim izvješćem o kojemu smo sada govorili dakle o dužnoj pažnji, odnosno dubinskoj analizi. Dakle, radi se o tome da se ovdje u Europi pokušavaju ustanoviti e, pravila za upravljanje tvrtkama u jednom okruženju koji se mijenja na globalnoj razini kako bi Europska unija e, doista bila među vodećima u svim pitanjima koje se tiču okoliša i dugoročnih e, ulaganja za razliku od kratkoročnih ulaganja koji se isključivo temelje na kratkoročnom financijskom e, profitu. U tom kontekstu kojem se rukovode e, naše aktivnosti, ja sam dobio nešto više od 180 amandmana na ovo izvješće. U osnovi želim istaknuti da se ovdje može primijetiti konvergencija mišljenja u smislu da svi smatraju da je važno da Europska unija ima vodeću ulogu u svijetu u ovome. I mislim da se gotovo svi slažu oko toga. E, neću sada govoriti o svim detaljima, da ću riječ izvjestiteljima o sjeni, no ovdje se radi o tome da se stvari moraju normirati. To još uvijek nije u potpunosti riješeno, kao što nije u potpunosti E, ustanovljena ravnoteža između kratkoročnih i dugoročnih ulaganja za dioničare, uloga konzultativnog odbora. Ono što se svi slažu jest da se, da se ova pravila treba odnositi na sva svjetska poduzeća koja posluju u Europi kao što se to događa i u SAD-u e, budući da se njihovi propisi primjenjuju na druge. Evo, pokušao sam sada e, samo u kratkim crtama objasniti o čemu se radi, a pripustio bih sada riječ izvjestiteljima sjeni. Nadam se da nisam odužio. Hvala. Hvala lijepo. Ne, ovo je bilo doista savršeno. I sada možemo prijeći na izvjestitelje u sjeni. Emil Radu iz EPP-a ima riječ prvi. Kolega Radius. Hvala. Ja bih želio zahvaliti gospodinu Duranu na ovom izvješću i na predstavljanju amandmana kao izvjestitelj u Sijeni. Za EPP ja sam e, podnio 20 amandmana. Moj cilj bio je da se izbjegne uvođenje nekih e, E, neopravdanih administrativnih e, mjera za europska poduzeća. S obzirom na ovu krizu koju je izazvala pandemija, mislim da bi e, takve mjere mogle negativno utjecati na njihovu konkurentnost. Međutim, dužnost je Europske unije da potiče održivo korporativno upravljanje. Tako da želim naglasiti sljedeće. Ne možemo prihvatiti da e, strategije održivosti poduzeća obuhvaćaju interne politike e, pravednog e, pravednih plaća. Europska unija ne može nametati pravila tvrtkama koje su u nadležnosti država članica. Ne može se nametati mjera da plaće budu javno obznanjene i u javnom i u korporativnom sektoru. Mi smatramo da sve što se tiče, da naime trgovinske tajne mogu doista e, naštetiti konkurentnosti europskih tvrtki. Ne prihvaćamo opće uključivanje malih i srednjih poduzeća u direktivu o financijskom izvješćivanju. Što se tiče revizija, i nefinancijskih izvješća, mislim da trebamo razlikovati tip tvrtke o kojemu se radi. No, ovdje također smatramo da je neproporcionalni neproporcionalna pravna obveza da države članice konsultiraju sve dionike prilikom razrade svojih strategija. Zatim, dakle, to, te konsultacije sa dionicima bi trebale biti realnije koncipirano na temelju iskustva i smatramo da trebamo vidjeti e, kako već postojeći neovisni stručnjaci mogu pomoći u postizanju ciljeva održivosti. U konačnici trebali bismo stvoriti više poticaja za europske tvrtke da definiraju svoje održive ciljeve. Vjerujem da ćemo postići taj balans i hvala vam na pozornosti. Thank you Hvala i vama. I molim vas kolege da se držite zadanog vremena od minutu i 30. Kako bismo uštedjeli na vremenu, čini mi se da je to moja glavna funkcija danas. Izvolite, gospodin Walters, SID. Gospođa Walters. Hvala. Dakle, minuta i 30. Ja sam već e, i prije podržavala ovaj nacrt izvješća gospodina Durana, tako da sam samo ovdje uvela nekoliko važnih e, tema koje su važne za mene i klub SID. Kao prvo, razjašnjavanje obveza ravnatelja i definicija poslovnog interesa. Dakle, ravnatelji imaju dužnost da uključe dugoročne interese kako tvrtke, tako i šireg društva u strategiju razvoja tako da se ne bave samo maksimizacijom profita dioničara. I mislim da bismo tu mogli postići kompromis. Zatim, mi smatramo da je važan demokratski nadzor i participacija dionika u definiranju standarda. Ja sam podnijela amandmane kako se bi se uključili nefinancijska pitanja u jedinstveno izvješće, što bi e, omogućilo da održivost bude središnja tema svake tvrtke. Mislim da je važno također uključiti i neevropske tvrtke, tako da pozdravljam pristup izvjestitelja i vezu između održivosti i drugih ciljeva. Tu je također važno osnaživanje sustava donošenja odluka za radnike. Bilo mi je drago da nisam jedina koja je govorila o omjeru između rada i plaće, odnosno maksimiziranju ili optimiziranju tog omjera. I sada ponovno... E sada riječ ima gospodin Breton iz kluba IDE. Hvala. Hvala vam. Kao što je i sam izvjestitelj naglasio, ja se slažem da je potrebno prisiliti e, zakonskim mjerama poduzeća koja posluje u Europi da poštuju ljudska prava i vladavinu prava. Toliko se slažem s time da sam čak podnio amandman gdje naglašavam da se to ne, smije odnositi samo na europske nego i neevropske tvrtke koje posluju u Europi. Međutim, ipak sam podnio pet amandmana i čini mi se da je ovo izvješće previše obvezujuće. Tipičan primjer je da se traži obvezna revizija za nefinancijske izjave to bi se dakle nametnulo tvrtkama, mislim da je to malo opasno, moramo razmisliti što bi bilo sa malim i srednjim poduzećima, to bi ih doista moglo ugušiti. Zatim tu su još neki pasusi koji su previše nejasni. Kada se govorili o strategijama za održiv razvoj tvrtki, Kaže se da ta strategija mora biti u skladu s međunarodno preuzetim obvezama u području klimatskih promjena i pitam se što to zapravo znači, što to točno znači da E, poduzeće mora poštivati odredbe iz Pariškog sporazuma. Mislim da tu ne smijemo biti tako nejasni, trebamo e, ići više u detalje jer u protivnom ćemo stvoriti pravnu nesigurnost. Hvala. Hvala. U ime Kluba zastupnika zelenih, Maritusa, hvala vam. Hvala vam gospodine predsjedavajući i Zahvaljujem gospodinu izvjestitelju. Mislim da smo već imali priliku o tome razgovarati. Dakle, mislim da je ovaj smjer koji nam on predlaže dobar, barem što se tiče amandmana o kojima smo razgovarali, ta rasprava je bila konstruktivna. Želim samo podsjetiti o čime se mi bavimo u odboru za odboru DROA. Tu se radi o našem socijalnom paktu, o pravilima koja su nam potrebna da bismo mogli zajedno živjeti. Ovaj tekst o kojemu se danas raspravlja jest e, jedna rasprava o tome kako bismo htjeli da se naša poduzeća ponašaju i kako bi građani mogli imati utjecaja na e, neka ekonomska pitanja u EU. Mislim da je to posebno važno i ovdje je nek, postoje neke stvari koje su pozitivne, no trebamo ih poboljšati kako bismo se mogli nositi sa današnjim izazovima. Primjerice, okolišna kriza, e, koja je doista možda najhitnija, zatim ograničenje i određenih postupaka e, dioničara iz financijskog sektora, zaštita radnika, to sve treba biti sastavni dio naših ciljeva. Ja bih željela ovdje ustrati na jednoj stvari. Prvo pitanje je pitanje pristupa pravosuđu, jer e, nam treba određena neovisnost u provjeri, ne kontroli, nego verifikaciji e, poštivanja odredbi. Većina tvrtki će vjerojatno ići u tom smjeru i drugo je mjesto koje trebamo ostaviti ekosustavima. Potrebno je da naše pravo može evoluirati na način da se poštuje prirodni ritam obnove ekosustava i mislim da to može također ući u zahtjeve e, koje stavljamo pred europska poduzeća.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 Gospodin Kolakušić. Hvala. Poštovani kolege, poštovani predsjedniče, poštovani izvjestitelju. Smjer u kojem ide ovo izvješće je dobar. Međutim, u potpunosti se slažem sa mišljenjem kolege Lebretona da ne smijemo ići u smjeru traženja previše. Zahtijevanje revizijskih izvješća nefinancijskih izvješća, dakle od malih poduzeća, će stvoriti ogroman financijski teret. Jer kada vam se nešto nametne u takvom obliku obveze, onda cijene rastu. Pa ćemo vjerojatno moći očekivati da će to revizijsko izvješće koje će biti sastavljeno na pola A4 stranice koštati najmanje 1000 eura. Znači, za mnoga poduzeća to će biti preveliki trošak. Ne smijemo stavljati bespotrebne naloge tvrtkama jer ih time gušimo. Moramo razlikovati velike korporacije i male tvrtke. Hvala. Hvala. Ja se moram ponovno ispričati jer sam eh, preskočio izvjestitelje u sjeni dva kluba. Eh, još uvijek su na popisu izvjestitelji u sjeni iz ECR-a i izvjestiteljica iz GUE-a. Dakle, Raffaele Stankanelli, izvolite, imate minutu i pol. Ispričavam se ponovno. Nažalost, ne čujemo.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 Želim zahvaliti izvjestitelju na izvrsno odrađenom poslu i želim e, ukratko izniti četiri razmatranja i u svjetlu amandmana koje sam uložio. Riječ je o samo sedam amandmana. Prva napomena je sljedeća. Mi se potpuno slažemo s time da poduzeća trebaju poštovati socijalne i ekološke standarde, ali istovremeno treba osigurati i uzajamnost, odnosno isti standardi trebaju vrijediti i za poduzeća koja izvoze u Europsku uniju van, izvan Europske unije. Također, poštivanje ljudskih prava i borba protiv korupcije kao i e, zaštita posebnosti, tradicije i nadležnosti su nešto što uvijek trebaju uvažavati oni koji posluju na našem tržištu. Također smatram da treba stvoriti jedan dodatni okvir koji će dobrovoljno određivati zadaće upravnih odbora poduzeća kada je riječ o održivosti i također poticati direktore da očuvaju dugoročne interese poduzeća u okviru njihove globalne strategije. Također e, želim e, navesti pitanje očuvanja zaposlenosti. O tome uvijek valja voditi računa o svakoj strategiji. Ne smijemo zaboraviti na zaposlenost i zanemariti je u korist drugih standarda, jer tu je potrebna ravnoteža. Hvala gospodine predsjedatelju i spreman sam e, dalje surađivati sa ostalim izvjestiteljima u Sjeni i sa samim izvjestiteljem. Hvala, poštovani kolega. I sada u ime GUE-a riječima zastupnica Mano Obri. Izvolite. Merci beaucoup, euh, monsieur euh, le président. Euh, je vais essayer de... Hvala, gospodine predsjedavajući. Ja bih htjela preusmjeriti ovu raspravu na temelju jednog uh, na temelju ovog teksta. Naime, prvi nacrt izvješća o upravljanju poduzećima ide u dobrom smjeru, išao je u dobrom smjeru, mi smo to htjeli podržati, govori se o transparentnosti razlika u plaćama. Dakle, tu se doista uzelo u obzir e, sve izazove e, s kojima se danas nosimo i sa tvrtkama kojima je glavni cilj profit i e, dakle davanje novca dioničarima. Međutim, dobili smo onda drugu verziju izvješća koja transparentnost e, razlika među plaćama postaje fakultativna, zatim ukida se predstavljanje radnika u upravnom odboru, zatim se e, također e, mnoge stvari oslabljuju. Imam dojam da je tu bilo nekih izmjena jer imamo drugi nacrt izvješća bez ikakvog političkog sastanka na razini izvjestitelja u sjeni da bismo raspravljali o tom izvješću. Tako da moram priznati da sam izuzetno razočarana ovim novim smjerom e, koje nam se predlaže u izvješću i e, mi nismo htjeli dati takav politički smjer i možda je ovo karikatura onoga što se događa u Europskoj uniji e, gdje vidimo da se odvijaju rasprave bez ikakvog sadržaja i bez važnosti i relevantnosti za naš planet i budućnost. Možemo li, molim vas, održati sastanak među izvjestiteljima o sjeni na ovu verziju dokumenta prije nego što se to dalje proširi, prije nego što se dalje e, razvodne naše političke ambicije. Hvala. Um, Hvala Manu. I vraćamo se sada na drugi krug. Još jedan kolega, odnosno kolegica se javila za riječ, to je Heidi Hautala i bilo bi mi drago kad bi se mogla pridružati za danog vremena od minute. Da, hvala, pokušat ću. Ja ovdje predstavljam izvjestitelja u Sjeni u odboru INTA za ovo izvješće. Mi ćemo glasovati o osam amandmana za pola sata i sutra ću vam moći reći kako je to završilo. Ali naravno, odbor za međunarodnu trgovinu smatra da treba globalno razmotriti ovo pitanje i da treba provjeriti da bilo kakvo zakonodavstvo koje se tiče poduzeća se primjenjuje i na europska i neeuropska poduzeća i da održivo upravljanje korporacijama treba nastojati ugraditi i održivost u poslovne strategije poduzeća i da trebaju postojati ciljevi s time u vezi i da poduzeća trebaju objavljivati odgovarajuće informacije koje su potrebne kako bi se steklo uvid u njihovo poslovanje na taj način. I naravno da uvijek postoje oni koji su zabrinuti za mala i srednja poduzeća i nema nikakve sumnje da ćemo e, zatati mehanizme kojima ćemo osigurati proporcionalnost i da neće biti razloga za zabrinutost kada je riječ o pretjeranom administrativnom opterećenju, odnosno biće proporcionalnosti. No, želim dodati da već postoje poduzeća koja rade revizije i nefinancijska izvješća i ona su avangardna i prema studijama su otpornija jer bolje podnose dugoročne rizike od drugih. Hvala. I Pretpostavljam da ste završili. Ispričavam se zbog ovoga, ali moramo se držati zadanog vremena. I e, sada dajem riječ komisiji. Gospođa Sofija Kerešćen, ako se možete držati iz ovog ograničenja od minute i pol. Hvala vam. Hvala, čujemo se.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 aspektima. Dakle, mi smo također razmotrili ovu inicijativu i kao što znate ona obuhvaća i dužnu pažnju također e, i odgovornost poduzeća, o čemu ćete kasnije razgovarati. E, komisija će donijeti stajalište o oba izvješća, dakle o zakonodavnom izvješću i izvješću na vlastitu inicijativu. Evo samo nekoliko preliminarnih komentara. Ispričavamo se li ovdje ima strašan pozadinski šum, tako da je gospođu teško razumjeti. Evo, kao što znate, već smo pokrenuli javnu raspravu o reviziji strategije za održivo financiranje i tu smo postavili pitanja o dužnoj pažnji i dužnostima opravnih odbora. Vidimo da javnost snažno podržava da se uzmu u obzir interesi dioničara, a kasnije ću govoriti o dužnoj pažnji. Evo, to je ono što sam htjela reći. A kasnije ću se vratiti na ostala pitanja. Hvala vam. Hvala. Sada Elena Haberas e, je kolegica također iz komisije. Imate minutu i pol, izvolite. Hvala, dobar dan svima. Mi pozdravljamo preciznost ovog e, izvješća kada je riječ o NFRD-u. Kao što znate, to je predviđeno za prvo tromjeseće iduće godine i važan je dio povezan sa samom odredbom, a to je e, potencijalna razrada standarda koji će riješiti mnoge prepoznate probleme. Evo samo želim e, dodati da je već e, odrađen jedan dio pripremnog posla i da ćemo dati prvo privremeno izvješće do kraja mjeseca. Evo, u sažetku Treba ćemo uskladiti zahtjeve za izvješćivanje uslijed ovih prepoznatih problema. Hvala Znam da je Pascal Durand eh, htio odgovoriti na neke od izjava koje smo čuli. Evo, možete to vrlo ukratko učiniti ako baš smatrate da je to potrebno. Hvala. Oui, monsieur le président, j'en ai besoin au moins sur un plan. Da, evo, gospodine predsjedavajući, ja bih samo htio precizirati da e, ja ne vodim nikakve kuloarske razgovore iza leđa. Bilo je teže organizirati izvjestitelje u sjeni. E, u trenutku kada se održavala plenarna sjednica, svi su se bavili za epp om Ja sam pokušao pronaći termin da bismo mogli paralelno razgovarati o obje teme i htio bih samo reći da to nije baš fair, čak niti nije baš ljubazno, e, ka, kada se kaže da smo vodili kuloarske razgovore. Svi amandmani su na stolu, ja sam pokušao uspostaviti balans između prijedloga GUE-a, ECR-a, što nije baš lako i međutim, to je realnost demokracije i treba pronaći nekakvu ravnotežu među ovim amandmanima. Ja shvaćam da su ljudi razočarani, ali ovo nisu nikakve finalne odluke. Vodimo raspravu, raspravljamo o svemu što je predloženo i nismo ništa odlučili. Tako da vas lijepo molim malo više tolerancije i poštovanja za naš kolektivni trud. Hvala. Uh, Hvala na ovom pojašnjenju. Podsjećam da je rok za podnošenje amandmana 4. studenoga 2020. godine. A glasovanje na odboru je predviđeno za 16. studenoga. Hvala svima. Prelazimo na šestu točku dnevnog reda, a to je izvješće o korporativnoj dužnoj pažnji i korporativnoj odgovornosti. Izvjestiteljica je Lara Wolters. I dajemo joj riječ odmah s uobičajenom molbom da se pridrži zadanog vremena. Hvala Sergej, evo nastoja ću biti što kraća, ne znam hoće li to biti baš unutar minute i pol, ali vidjet ćemo. Dakle, dužna pažnja 818 eh, amandmana, od kojih su neki moji, koji služe uglavnom razjašnjavanju teksta kada je riječ o dužnoj pažnji korporacije i korporativnoj odgovornosti. U petak smo imali sastanak izvjestitelja u Sjeni koji imaju različite pristupe, ali mislim da je sastanak protekao dobro i na konstruktivan način. I sada je vrijeme da počnemo pregovarati jer naravno poduzeća od nas traže ravnopravnost i pravnu sigurnost, e, a neka poduzeća imaju i svoje režime dužne pažnje. Evo, mislim da je dobro da smo započeli raditi na tome. Kada je riječ o definiciji dužne pažnje i strategija, mislim da poduzeća bi trebala biti obvezna na poštivanje dobrog upravljanja i uglavnom se klubovi slažu za tim polazištem, ali pučeni naglašavaju da je dužna pažnja eh, obvezna u pogledu sredstava, ne rezultata. I tu trebamo porazgovarati jer meni bi to bilo prihvatljivo jedino ako jasno definiramo te obveze. Kada je riječ o području primjene, mislim da se svi slažemo o tome da ne europska poduzeća trebaju također biti obuhvaćena. Kada je riječ o proporcionalnosti, postoje različiti pristupi. Ja sam se pridržavala onoga OECD-a, ali neki su rekli da treba isključiti ukupno MSP-ove iz e, toga. Mm, ja sam omogućila možda da se isključe mikropoduzeća, ali ako govorimo o malim i srednjim poduzećima i području primjene, to treba imati i posljedice na proporcionalnost, jer u ovom trenutku, kao što sam rekla, kao poduzeće nakon dužnje pažnje možete zaključiti da niste izloženi nikakvim rizicima i e, dati izjavu u tom pogledu. Zatim e, rizici i učinci. Neki kolege su dali e, aneks koji bi bio onda iscrpan, ja sam otvorena prema tome, ali sam oprezna. Dakle, ako uvrstimo tu jedan isrpan popis, onda bi jednostavno svi samo e, stavili kvačice uza to. Zatim, kada je riječ o lancu vrijednosti u dužnoj pažnji, neki kolege smatraju da to obuhvaća samo e, prvi dio lanca opskrbe van Europe, ali mislim da bi to smanjilo područje primjene direktive i imalo negativan učinak na naš sustav dužnje pažnje da se riješe one probleme koje treba riješiti. Evo, mislim da na to treba obratiti pozornost. I naravno, shvaćam da dužna pažnja u lancu opskrbe treba biti praktična, treba biti razmjerna i neki su rado prihvatili i neke sugestije u tom smjeru što se tiče također i definicije samog nadzora. Trebamo još razgovarati o mnogim bitnim stvarima na sljedećim sastancima, o sudjelovanju e, dionika, odgovornosti i tako dalje. I mislim da su svi ti elementi ključni, no u svakom slučaju rado ću čuti mišljenje izvjestitelja u sjeni i raspraviti s njima o tome kako najbolje uvrstiti se ove amandman u tekst. Hvala. Hvala. Hvala lijepo. Kao izvjestitelji ne morate se držati minute i pol, ali sljedeći izvjestitelj u sjeni se moraju držati na minutu i pol. Prvi će imati riječ Axel Voss iz EPP-a. Nadam se danas se uspio pridružiti. Axel, izvoli, minuta i pol. Hvala lijepo, Sergej. Ovdje sam. Hvala Sergej i zahvaljujem uh, se izvjestiteljici na njezinom Ovdje sam, prije svega hvala puno izvjestiteljima. Nicht einfach nur ein allgemeines princip dort jetzt verankern können und dann eine Haftung da dran setzen können, sondern wenn wir ein... Ono što, ono što mene, ono, ono što mene se čini je da nismo opće načelo za odgovornost postavili jer čini se da moramo odrediti konkretne točke kako bismo mogli procijeniti na to ali moramo biti malo konceptualniji u razmišljanju jer moramo gledati unutar koje mreže možemo pripomoći, da li državnim ili nevladnim organizacijama ili sličnim, jer na taj način nikada neće morati ljudi neprestano jedno te isti rad obavljati. To se sve mora temeljiti na rizicima, po meni, a, isto tako mislim da i na taj način možemo se spasiti duplikacije u određenoj mjeri, jer ukoliko se usredotočimo na lanac nabave van Europske unije, ne moramo duplicirati posao ili čak triplicirati. Još bih toga mogao reći, ali nažalost nemam na raspolaganju dovoljno vremena, pa hvala vam. Hvala puno, hvala što si se držao vremena i na komentarima u ime Renewa Pascal Duran. Eh, izvoli, imaš ponovno riječ. Da, hvala vam gospodine predsjedavajući. Imam dojem da sam doista dugo govorio danas poslije podne, tako da ću doista kratko ponoviti ono što sam već rekao i na sastancima i to donekle ima veze s ovim što smo čuli vezano s prethodno izvješće. Dakle, postoje postoji suglasnost tog onoga što želimo provesti, dakle vezanost u dubinsku analizu, to smatramo nužnim. Mi želimo da standardi budu isti za sve, da ne dođe do narušavanja e, tržišnog natjecanja, odnosno konkurencije. To je sve složeno e, u kontekstu provedbe. Međutim, ne budemo li imali zajedničke standarde, nećemo imati Evropsku uniju koja će doista počivati na vladavini prava, jer će vladati zakon džungla, to želimo izbjeći. Ja ću maksimalno podržati ove prijedloge e, i u ime kluba Renew nadam se da ćemo pronaći ravnotežu između onoga što moramo uspostaviti i modaliteta pomoću kojih ćemo do toga doći. To nije jednostavno, riječ je o kompleksnim temama, ali uvjeren sam da ćemo uspjeti. Thank you so much. Hvala lijepo, hvala na izjavi. Zastupnik Leberton ima ideja, sljedeći ima riječ, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Još jedan put želim ponoviti da se slažem sa ciljem koje bi se obvezalo e, tvrtke da poštuju ljudska prava i okolišno zakonodavstvo. Međutim, predložio sam ipak četrdesetak amandmana jer se ne slažemo oko nekih drugih stvari. Prije svega, e, dodajem treći cilj, poštivanje dobrog upravljanja i borba protiv korupcije. Za mene je to problem koji bi trebalo rješavati e, odvojeno i u drugoj fazi. Zašto? Zato što smatram da tu postoji jedna opasnost da ne ubrzamo i da naše tvrtke ne izgube određena tržišta E, od neevropskih konkurenata koji će manje od nas voditi računa o dobrom upravljanju. Tako da u tom kontekstu trebamo biti oprezni. Zatim ne slažem se niti oko opsega ove zadaće e, dubinske analize koja prema mom mišljenju ne treba obuhvatiti čitav e, vrijednosni lanac, nego samo onaj dio vrijednosnog lanca koji tvrtka može razumno kontrolirati, jer u protivnom ćemo joj nametnuti obveze e, premda tvrtka zapravo nije u stanju imati stvarnu kontrolu. Treći komentar, e, mislim da su dionici koje se treba konzultirati pre široki, slažem se za dioničare ali e, lokalno društvo i različite udruge, pa čak i autohtone narode, to mi se čini doista prevelikim obvezama koje bi mogle dovesti u poteškoće naša poduzeća. Evo, to bi bilo toliko od mene. Hvala. your remarks. Hvala na komentarima. Heidi Hautala, u ime zelenih. Izvalite, minuta i pol.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 If this doesn't work, uh, let's uh, keep uh, Heidi out. Ako nemamo vezu, imat ćemo Heidi Hautala na umu i prečin sljedećeg govornika. Izvjetelju sjenu ime je Ceara. Izvolite, Jorge. Hvala postoje velik broj amandmana koji zapravo i pokazuju važnost ovog izvješća. Zahvalio bih izvjestitelju, izvjestiteljici, odnosno koja je vrlo dobru suradnju osnovala u suradnji s izvjestiteljima u Sjeni. Međutim, drugi klubovi su već spomenuli obuhvat regulative i moramo se pobrinuti da poslovna zajednica ne krši temeljno prava. To uključuje vrijednostni lanac. I nepoštenu tržišnu konkurenciju koju uzrokuju poduzeća koja krše standarda, to su one van Europske unije. Trebalo bi postojati jedan dobrovoljni sistem pripjeljiv samo na velika poduzeća, ne na ona mala i mikro poduzeća koja doista funkcioniraju na samim marginama. Ovdje se sučavamo sa stvarnom ekonomskom krizom europskom i ne možemo nametati pretjerano opterećenje našoj poslovne zajednici. Također, mislim da se moramo pobrinuti da smo jasni u poruci koju odašiljemo. Već sam pisao, napisao neke amandmane u tom smjeru. Ako namećemo ovo poslovima moramo to nametnuti i nevladnim organizacijama, udruženjima, zakladama, osobito onima koji zaprimaju europska sredstva. Naime, oni se ponašaju na isti način kao i veliki poslovi na tržištu i ne postoji stvarna kontrola onoga što čine sa europskim novcem. Dakle, moramo razmotriti taj mehanizam i mogućnost nametanja istoga stranim poslovima koji funkcioniraju na europskom tržištu. Posljedica toga je da europski poslovi pate usporedbi sa onima van Europe koji dakle nisu podložni svim kontrolama i troškovima. Moramo se pobrinuti da to bude učinkovito, jednostavno za primjenu i da svi poslovi i sindikati mogu prihvatiti kako bi se na odgovarajući način moglo primijeniti. Hvala vam lijepo. Hvala još jednom. Pokušat ćemo se spojiti sa Heidi Hautalom u slučaju da je online. Čini se da je nema Manon Amri za guje. Euh, euh, hvala, hvala predsjedatelju, zahvaljujem Lori na odrađenom poslu. Znam da je ovo teško, doista herkulski posao, imaš našu podršku. Pokazalo se da izvjestitelji mogu organizirati sastanke izvjestitelja u sjeni i politički utvoriti rasprave što se suštine tiče, mislim da se moramo pobrinuti oko nekoliko stvari koje vjerujem da ste svjesni i nadam se da ćemo moći politički sporazum dogovoriti koji će ići u smjeru kompromisa. Prva je stvar, ta razlika između obveze sredstava i rezultate. To je zapravo jedna pogrešna, lažna rasprava i ako govorimo o objavljivanju izvješća, to je jedna obaveza koja se tiče rezultata. Također, ovo mora biti učinkovito i želimo da cijeli nabavni lanac, a ne samo prva točka, bude uključena jer inače bi lako bilo za multinacionalne kompanije da jednostavno razvodne svoju odgovornost što dalje je e, nabavni lanac od njih. Također, ono što je ključno je građanska odgovornost. Prošli tjedan u izvješću o krčenju šuma na Enviju glasali smo za građansku odgovornost. Velika većina je bila za i smatram da bismo i mi trebali nastaviti raditi u tom smjeru. Komisija će dati svoj prijedlog, pokušavamo izbjeći fragmentaciju sektora i također ponuditi određene odvraćajuće mjere kako bi poduzeća preuzela svoju odgovornost kroz ovu ovaj mehanizam odgovornosti. Također vidjeli smo da je došlo do zagađenja u Francuskoj prošli tjedan i francuski zakon dužne revnosti jednostavno nije dostatan da ljude privede odgovornosti. Zbog toga trebamo funkcionalno europsko zakonodavstvo. Hvala lijepo. S obzirom da niti vidim niti čujem Heidi Hautalu, morat ćemo nastaviti. No, u slučaju da se je Bernd Lange ovdje, kao predsjednik odbora je INTA izvjestitelj za njihovo mišljenje. Da bih mu riječ, izvolite. not connected. Is Mr. Lange online? No, it's not connected. Okay, uh, and... Ukoliko ga nema, isto pitanje vredi za gospodina Rafaela Glucksmana iz odbora DROA kao izvestitelja za taj odbor. Da li je možda spojen Dobro, dat ćemo im još priliku da daju svoj doprinos, te se vratiti na popis kolega. Timo Falken i prije njega zastupnik Mislav Kolakušić koji je već imao riječ. Izvolite. Molim vas da držite jedne minute. Hvala. Hvala poštovani predsjedniče, poštovane kolege. Ovo nam je možda i posljednja prilika da iskoristimo ovo izvješće koje se odnosi na korporativnu odgovornost, da vratimo odgovornost farmaceutskih tvrtki za štetne posljedice cjepiva. Sada imamo apsurdnu situaciju gdje građani plaćaju cjepivo, a kada budu teško oštećeni ili umru čak od posljedica cijepljenja onda moraju tužiti državu odnosno tužiti sami sebi i sami sebi isplatiti oštetu. Tako nešto je nedopustivo. Farmaceutska industrija zarađuje ogroman novac, ona mora osobno i direktno odgovarati za sve štetne posljedice cjepiva i ovo izvješće nam je prava prilika prije nego što pređemo na cijepljenje nekoliko milijardi ljudi što će se dogoditi u sljedećem razdoblju da to učinimo. To je naša odgovornost. Hvala. Hvala. Timo Vlken sljedeći ima riječ u ime SID-a. Izvolite, Timo. Da, hvala. Hvala na izvješću. Lari, vrlo kratko istaknuo bih samo da ovdje ne raspravljamo o nekakvoj vrsti milosrđe. Vrlo pokušavamo biti odgovorni. Ljudska prava ne staju na granicama Europske unije. Iz tog razloga želio bih naglasiti da ne možemo samo ciljati opskrbne lance van Europe, već ih moramo uzeti i obzir unutar granica Europske unije. Ne vidim da je to dupliciranje rada, pa usredotočimo se i na opskrbne lance unutar i van Europske unije. I jedna posljednja stvar, bit ću kratak, Usred klimatske krize smo, a veliki poslovi su najveći onečišćivači. E, durna revnost također mora obuhvaćati i klimu, jer ne možemo postići cilj klimatske neutralnosti od 2020. bez toga da tražimo od poslova da također surađuju u tom smjeru. To je također važno i što se tiče održivog upravljanja. Naravno, nadam se da ćemo dobiti podršku naših liberalnih kolema, kolega na tu temu, s obzirom da podržavamo i izvješće o kršćenju šuma. Dakle, radujem se progresivnom izvješću. Hvala. Hvala na konciznim, važnim točkama. Sljedeći i posljednji na popisu mom je Marie Toussaint. ako bi mogla unutar jedne minute, a zatim ćemo reći dati komisiji. Da, hvala Sergej i zahvaljujem svim kolegama koji su radili na ovoj temi kao i kod prethodne teme, a još više ovdje želim inzistirati na tome da se tu ne radi samo o pitanjima CO2, mikroplastike i mikročestica, moramo raditi na tome da se preuzme odgovornost, posebno u ovom izvješću odbor Envi neće dati mišljenje, tako da je na nama u odboru Juri da se pozabavimo ovim pitanjem i mislim da je to važno ukoliko želimo očuvati dobro zdravlje svih e, stanovnika ovog planeta. Hvala lijepo, ovo je doista bilo brzo. Dakle, u ime komisije, Sofija Kerečen, izvolite ponovno imate riječ, minuti i pol bih molio. Please press the speak button. Sorry, my connection is not ideal. Now it should be working, so... Veza nije optimalna, sama bih još jednom rekla da smo vrlo zadovoljni sa odlično obavljenim poslom u parlamentu. Dakle, prvi rezultati javnih konzultacija su po ukazali vrlo snažnu, jadnu podršku obaveznoj dužnoj revnosti, kao i o uključivanju sviju poduzeća, uključujući MSP-ove. A mi smo zadovoljni što smo, vidimo da mnogi amandmani osnažuju pitanje zaštite okoliša od unutar dužne revnosti, to je važno, osobito što sve više slušamo o tome kako bi ovo trebalo uskladiti s Pariškim sporazumom i ponovno rekla bih da i to ponavljam neprestano, aspekt odgovornosti je nešto što je vrlo važno. Hvala. Hvala lijepo. Ovime završavamo raspravu. Podsjećam vas da je rok za podnošenje amandmana, kompromisnih amandmana 20. siječnja. A očekujem da će se glasati na razini odbora 2. i 3. prosinca. Ovim prelazimo na posljednju dnevnu, točku dnevnog reda, to je pravo inicijative parlamenta, razmjena stajališta sa Pascal Duranjom i izvjestiteljima u Sijeni. Ovim riječ dajem ponovno Pascal Duranu. Pita se zbog čega ga toliko često prozivamo, zbog toga što jednostavno toliko posla odrađuješ. Izvoli. Hvala, to je vrlo ljubazno od vas, gospodine predsjedavajući. Ima takvih dana, ali onda poslije imam osjećaj da svima dosađujem. Ovdje smo u jednoj sasvim drugoj temi i zapravo to jedna tema koja je na granici između odbora Juri i Javko. Mi trebamo dati mišljenje koje je iznimno zanimljivo. Radi se o jednoj ključnoj temi za naš parlament, a to je pravo na inicijativu kao što svi znate, već godinama pokušavamo uspostaviti bolju ravnotežu između ovlasti komisije, vijeća i parlamenta. Zašto ovdje navodim i vijeće? Zato što svi znamo da komisija ima pravo inicijative, ali zapravo i vijeće ima pravo inicijative budući da temeljem e, članka 68. ugovora o Europskoj uniji ima pravo e, davati e, smjernice komisiji i to su tekstovi koji se rade na zahtjev vijeća. Mi nemamo takvu mogućnost, mi nemamo mogućnost da temeljem ugovora dajemo takve smjernice ili prijedloge direktiva komisiji, naša izvješća na vlastitu inicijativu, uključujući i ona zakonodavna, samo su jedna trećina e, dakle nekih tekstova komisije. Dakle, ova situacija nije u redu, tako da naše mišljenje na ovo izvješće ima za cilj predložiti da u sklopu jednog novog okvira i novih međuinstitucijskih sporazuma možemo dobiti pravo na zakonodavnu inicijativu. No, i tu ću sada završiti, nemojmo se prevariti. Pravo inicijative mora biti dobro definirano, imamo izvješća e, zakonodavne inicijative koje izlaze izvan okvira europskog prava i europskih ovlasti i pravnih osnova. Tako da moramo raditi na tome i moramo poboljšati kvalitetu naših vlastitih izvješća i zakonodavnog zakonodavnih izvješća, tako da ovo je sada prva razmjena mišljenja. Ja ću vrlo rado i pažljivo saslušati prijedloge sviju. Hvala. Thank you very much um, for this initial... Hvala na ovoj uvodnoj izjavi. Sada imamo niz izvjestitelja u sjeni koji bi htjeli uzeti riječ, jer budući da nam je vrijeme gotovo isteklo, evo molit ću vas da se držite jedne minute vremena. Gospođa Vasman iz Pučana ima riječ. Poštovani kolege, poštovani kolega Duran, hvala na ovoj pravovremenoj mogućnosti za prvu razmjenu gledišta. Mi kao Europski parlament moramo tražiti pravo inicijative i mislim da svi imamo više manje isto mišljenje o tome, ali brag je u detaljima i stoga je važno iznijeti tri napomene. Prvo, treba vidjeti kako provesi ovo pravo inicijative. Znamo da će teško doći do izmjene ugovora. Možda bismo mogli imati jedan okvirni sporazum između komisije i parlamenta. Drugo, mi kao pučani e, ustrajemo na pravo inicijative i također e, treba vidjeti što će učiniti vijeće i postavlja se pitanje koje će ulogu imati komisija jer i ona ima u određenim slučajevima pravo inicijative i o tome treba razmisliti. I naravno treće pitanje, ne bismo li možda trebali tražiti nešto više, dakle, na, članku 250, na temelju članka 255. ugovora o funkcioniranju Europske unije. Tu imamo indirektno pravo inicijative i e, tu bi se moglo osmisliti jednu zanimljivu konstrukciju. Evo, ja sa zanimanjem očekujem našu daljnju suradnju. Hvala. Hvala. Gospođi Valsman na ovim zanimljivim napomenama riječima gospodin Vrken. Hvala gospodine predsjedatelju. Nadolazeća konferencija o budućnosti Europe će vjerojatno potegnuti ovo pitanje o pravu inicijative parlamenta. Za mnoge građane pravo inicijative parlamenta zapravo dovodi do nerazumijevanja načina rada naših institucija na europskoj razini, međutim, e, pravo pokretanja zakonodavne inicijative je u isključivim rukama praktički komisije. O tome treba razgovarati na konferenciji budućnosti Europe jer je to izuzetno važno. Parlament e, mora biti glasniji kada je riječ o određivanju programa Europske unije jer jesmo mi jedino izravno izabrano tijelo osim toga, treba revidirati sporazum iz 2010. između parlamenta i komisije. Čini se to je to najbolji instrument za postizanje trenutačnih promjena, a osim toga treba podsjetiti i na obraćanje predsjednice von der Leyen u srpnju 2019. godine kada je preuzela obvezu da se parlamentu osiguraju i pridržavanje pravila subsidijarnosti i proporcionalnosti i također e, treba vidjeti kako ugraditi u to rad parlamenta. Dakle, treba procijeniti e, do koje mjere međuinstitucijski sporazum o boljem zakonodavstvu se može revidirati sa ciljem poboljšanja prava inicijative parlamenta. Evo, iščekujem sa zanimanjem nacrt izvješća i daljnju razmjenu gledišta sa ostalim izvjestiteljima. Hvala. Hvala Timo i sada prelazimo na sljedećeg izvjestitelja u sjeni, a to je Gilles iz IDEA. Oui, merci à monsieur Durand de nous faire réfléchir. Zahvaljujem gospodinu Duranu koji nas je potaknuo na razmišljanje pravo. Inicijative vrlo je široko, s obzirom da se trenutno funkcionira obrnuto nego što bismo trebali. Komisija ima pravo inicijative, ali zapravo bi ona trebala biti ono izvršno tijelo koje ne posjeduje pravo inicijative, jer e, doista imamo širok manevarski prostor za razmišljanje, trebamo dati pravo zakonodavne inicijative vijeću, to je moje mišljenje, mislim da je to jasno i možemo porazgovarati o mogućnosti da se tako pravo dodijeli i Europskom parlamentu, ali pod uvjetom da se to strogo ograniči jer to ne smije dati bilo kakve ovlasti i bilo kakve prijedloge e, koji bi se mogli pojaviti pa e, čak i vezano s područja koja ne spadaju u nadležnost Europske unije, ali mislim da to može biti tema za razmišljanje. Thank you, sir. And uh, the next one is Hvala. Sljedeća gospođa ima iz Zelenih. Oui, merci beaucoup, Hvala, gospodine predsjedavajući. Da, ovo je vrlo važna tema, to pravo zakonodavne inicijative Europskog parlamenta i nakon rasprava vezano uz e, izbore i rasprave o budućnosti Europe, dakle to su sve rasprave koje bi mogle dovesti do promjene na način da bude više demokracije Europske unije i da više ovlasti dobiju građani. Dakle, prava inicijativa Europskog parlamenta se stavlja u taj kontekst. Mi to moramo dodatno razraditi i dobiti konkretne i brze odgovore na prijedloge koje formuliramo, posebno kao potpora inicijativama koje se predlažu i koje su važne između dvije, dva kruga izbora nadam se da ćemo ići u tom smjeru. Uh, Hvala, Marie. Čini se da nema predstavnika ECR-a. ako se u međuvremenu pojave da ću im e, riječ. A sada ima e, riječ sljedeća zastupnica gospođa Obali. Izvolite. Hvala lijepo. Da, mi smo zapravo jedna od najvećih svjetskih demokracija gdje ljudi koji su izravno izabrali europski građani, dakle mi ovdje u dvorani, ne možemo predlagati nikakav zakonodavni tekst. mislim da je to zapravo jedno jedan demokratski izuzetak koji nema smisla meni, ali to se pokazalo da nema smisla niti javnosti. Mi smo svi morali tijekom izbora objašnjavati da mi ne možemo inicirati evropsko zakonodavstvo, nego samo reagirati na prijedloge komisije. I e, to se nalazi u članku 294. ugovora gdje kaže da Europska komisija e, predlaže E, zakonodavni akt, vijeću i parlamentu, mi smo jedini, jedino tijelo koje e, se bira na, izravno na izborima, a ne možemo predlagati zakone. Mislim da se ovdje radi o potrebi da se mijenjaju europski ugovori i sve više. Građana Europske unije više se ne zanima za europska pitanja, premda smo mi ti koji definiramo njihovu svakodnevnicu, tako da mislim da treba ponovno povratiti njihovo povjerenje u europske institucije na način da se drastično promijeni e, način funkcioniranja institucije i da se ponovno da puni smisao demokraciji. so much, uh, Hvala. I posljednje na popisu je gospodin Kolakušić, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče. Ovo je iznimno bitno pitanje i moram reći da se u potpunosti slažem sa kolegicom Obri mi imamo trodiobu vlasti znači imamo vijeće komisiju i parlament većina svih ustava na svijetu u toj trodiobi vlasti daje ovlast parlamentu u ovom slučaju europskom parlamentu da predlaže zakon mi smo dakle pomaknuli tu trodiobu vlasti i istinska trodioba vlasti trenutku ovom ne postoji prvenstveno što je potrebno reći dakle europsku komisiju i europsko vijeće čine isključivo predstavnici vladajućih stranaka u svim državama članicama europski parlament većinom čline oporbeni dakle u rijetko kojoj državi je 60% ostvarila vladajuća stranka ovoga na izborima za Europski parlament, dakle većina oporbe se nalazi u Europskom parlamentu i oporba sada nema pravo zakonodavne inicijative to moramo pod hitno promijeniti ovo moramo shvatiti kao jedan od naših prvenstvenih ciljeva hvala Hvala poštovani kolega. Hvala svima i ovime smo e, završili također ovu točku dnevnog reda, a time i današnji sastanak. Hvala svima na konstruktivnoj i discipliniranoj raspravi. Evo, završili smo skoro na vrijeme. Rasprava je bila zanimljiva i nastavljamo sutra. Želim vam ugodan dan i čuvajte se. And thank you to the interpreters, of course, who have helped us. I hvala prevoditeljima.